meine Poštovane dame i gospodo, Vaše visočanstvo, u ime zastupnika Europskog parlamenta vam želim izraziti srdečnu dobrodošlicu u našem domu u strasbourgu Ovo je vaš četvrti posjet kod nas i to nam ukazuje veliku čast, to nam pokazuje vaše povjerenje, vaše prijateljstvo s ovim domom i sa građanima i građankama naše Europske unije. I vaša delegacija i njoj Želimo izraziti srdečnu dobrodošlicu. Prije svega želim pozaviti dva predsjednika, dvaju doma, Jordanskog parlamenta, predsjednika senata i predsjednika doma zastupnika, naš, dakle naših kolega. I veliko zadovoljstvo je s nama da imamo mlade jordanske studente i studentice ovdje s nama koje ste poveli sa sobom u okviru vaše delegacije. Oni su na posjetiteljskoj tribini i isto tako vama želimo srdečnu dobrodošlicu. vaše visočanstvo u ime parlamenta, ponovit ću ono što sam već učinio u vašoj nazočnosti. Moram to sada doduše ponoviti. Mi vam želimo izraziti našu najdoblju, najdublju sučut vezano uz strašnu smrt, vezano uz vašeg pilota Mueta Kazaspeha. Mi smo svi u našim mislima sa bližnjima i skupni smo u obitelji, njima želimo izraziti našu su, sučut, naše susjećanje. Nakon što smo zaprimili tu strašnu vijest, vidjeli smo i strašne slike vezano uz e, smrt tog mladog pilota. To je nešto što nadilazi našu moć e, imaginacije, da su dakle ljudi sposobni učiniti takva zlodjela. Barbarski, grozni zločini takozvane islamske države sve nas ispunjavaju sa gnjušanjem. Ti teroristi djeluju izvan svih sustava normi i vrijednosti koje nas spajaju. Na bijegu pred zlodjelima terorista i građanskim ratom u vašoj susjednoj državi Siriji smo do sad imali više od milijuna sirijskih izbjeglica koji su naši utočište u Jordanu. Mi u Europskom parlamentu se divimo gostoprimstvu i suosjećanju Jordana i svjesni smo pred kakvim izazovima stoji vaša država. I stoga mi dopustite da u ime Dopustite mi da vama i vašem narodu izrazimo našu potpunu podršku, našu potpunu solidarnost s vašom državom u ovim teškim trenucima. Želimo također i da Jordan i podržati Jordan na putu prema gospodarskim i političkim reformama. Vi ste, vaše visječanstvo, već e, pokrenuli te reforme i s time ste izašli u susret e, volji vašeg naroda za reformom. Vi ste prepoznali da e, reforme i poštivanje ljudskih prava, da to može donijeti dobrobit toj cijeloj regiji. I u okviru Međunarodne alijanse protiv takozvane islamske države, su Jordan i Europska unija partneri. Mi želimo da jordanski narod živi u dostojanstvu i u mirnom okruženju. Vi, vaše visočanstvo, već mnogo godina dajete odlučujući doprinos tome da se ponovno vrati ta sigurnost u tu regiju. A i ovih dana je vaša država jedna od vodećih država koja se bori protiv eh, terorističkih eh, paravojnih snaga na terenu. S odlučnošću s kojom ste se vi suprotstavili širenju ekstremizma i straha eh, je nešto što zaslužuje našu, našu, našu podršku. U ovoj teškoj u ovim teškim trenucima je Jordan i dalje tolerantna država gdje osobe neovisno o svojoj vjeroispovijesti mogu živjeti mirno zajedno. Vaše sudjelovanje u povorci u Parizu e, za žrtve napada na Šali Ebdo je toga bio veliki signal na čemu vam želim zahvaliti u ime cijelog doma. tim se signalom pokazali da se Jordan još jednom jasno izrazio protiv terorizma i da je stao na stranu tolerancije i poštovanja. Na posljedku vašeg izračanstva upravo smo imali priliku o tome raspraviti. Vaš e, neumorni doprinos e, mirovnom rješavanju izraelsko-palestinskog sukoba pokazuje da vi s nama, da mi s vama dijelimo jednake norme i vrijednosti. Želimo da nas te norme i vrijednosti vode e, e, prema rješavanju daljnjih izazova u ovim teškim vremenima. Pravi prijatelji se prepoznaju u teškim trenucima. Mi smo europljani ponosni da je Jordan i da je jordanski kralj istinski prijatelj Europske unije. Vaše visočanstvo, dobrodošli u Europskom parlamentu i predajem vam riječ. U ime Allaha milostivog, samilosnog, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, hvala vam. Jordan njeguje prijateljstvo sa ovom velikom institucijom i zbilja cijenim vaš poziv da vam se danas obratim. Dozvolite mi da zahvalim građanima Strasbura na njihovoj toploj gostoljubivosti. Ovaj grad predstavlja simbol u prelasku iz rata u mir, simbol pomirbe i jedinstva Europe. Dragi prijatelji, ljudi napreduju tamo gdje postoji međusobno poštovanje. Civilizacije se zasnivaju na tome. I budućnost je bolja zbog toga. Međutim, suživot se mora iznova stvarati tijekom svakog naraštaja. Zajedničko dobro branimo svojim djelovanjem, a to znači i nešto više od sigurnosnih mjera. Moramo se naoružati idejama, sa pravednošću i sa gospodarskom i društvenom inkluzijom. Danas ovi izazovi imaju veliku važnost. Naš svijet svjedoči napadu terorista sa bezobzirnom ambicijom. Njihov motiv nije vjera, već moć koju žele steći na način što razdvajaju zemlje, razdvajaju narode, uvlače ih u sektaške sukobe i izazivaju patnju diljem svijeta. Zvjersko ubojstvo jordanskog pilota od strane Izisa zgrozio je sve Jordance i užasnuo svijet. Jordanski odgovor je bio brz i odlučan. I naša borba će se nastaviti. Mi i druge arapske i muslimanske države zaštitit ćemo ne samo svoj narod, već i svoju vjeru. Ovo je borba u kojoj se moraju prije svega uključiti muslimanske zemlje. To je borba unutar islama. U isto vrijeme opasnost ekstremizma moramo sagledati kao ono što je. Ono je globalno. Prijetnja je prisutna ne samo u Siriji i Iraku. Ona je pogodila Libiju, Jemen, Sinaj, Mali, Nigeriju, Afrički rog, Aziju, Amerike i Australiju. Europa je pretrpjela prijezira dostojne napade i, i pokazala izuzetnu hrabrost. Vaši prijatelji su s vama. U siječnju ranije jasno se pridružili milijunima ljudi u Francuskoj koji su zajednički marširali protiv nasilja i prijetnje. Prijatelji. I danas u Europi žive oni koji se sjećaju pošasti koja je pogodila kontinent krajem 1930-ih, koji se sjećaju rata koji je uslijedio zbog agresivne ekspanzionističke ideologije koja se temeljila na mržnji, i zanemarivanju srži ljudskosti. Europa je postala pozornica svjetskog rata. Danas se borimo u sličnom ratu. U borbi protiv ekspanzionističke ideologije koja se zasniva na mržnji, koja počinjava ubojstva u ime Boga i vjere kako bi opravdala zlodjela koje niti jedna religija ne tolerira. To je borba protiv terorista koji ne poštuju vrijednosti islama i vrijednosti ljudi. Naša pobjeda sada ovisi o našem jedinstvu. Evropska uloga je od vitalne važnosti. Samo putem suradnje naše regije mogu dokinuti potporu teroristima i pobijediti ih. Također je važno da se okrenemo prema našoj velikoj snazi, a to je međusobno poštovanje koje nas povezuje. Mladi ljudi prije svega moraju biti inspirirani vrijednostima koje odbacuju nasilje, koje stvaraju mir i koje stvaraju inkluzivno društvo. Dozvolite mi da navedem tri važna područja. Prvi je svrsashodni međuvjerski dijalog koji se mora obratiti ljudima tamo gdje oni žive. To je dijalog koji je koji je znaku poštovanja i koji se obraća cijelom društvu. Napadati druge, isključivati ih na osnovu njihove vjere i uvjerenja, to nije način da, na, da ostvarimo napredak. Moramo se ujediniti u svom jedinstvu i različitosti, a ne se dijeliti na osnovu stereotipa. Europa nam je važan partner u ovom naporu, naročito u kontekstu zaustavljanja islamofobije diljem svijeta. Ovaj otrov se bazira na lažnim idejama i igra igru ovih ekstremista. Zato mislim da je važno istaknuti, odnosno razjasniti što znači biti musliman. Ja i nebrojeni drugi muslimani smo odgajani od najranijih dana da naša vjera traži poštovanje i brigu za druge prorok Muhammad. neka je mir i spas Boži na njega, veli, nitko od nas, od vas nema vjere, dok ne želi svojem bližnjemu ono što sebi želi. To znači biti musliman. Među različitim imenima koje čujemo za Boga, čujemo riječi milosrdni, suosjećajni. Čitav moj život, svaki dan, koristio sam pozdrav, assalamu alaikum, želju da i drugi imaju mir. To znači biti musliman. Više od tisuću godina prije Ženevske konvencije muslimanskim vojnicima je naređeno da ne ubijaju djecu, ženu ili starce da ne uništavaju ni drvo, da ne ranjavaju svećenike, da ne uništavaju crkve. To su iste one vrijednosti kojima su nas poučili, da ne uništavamo i ne oskrbljujemo mjesto gdje se štuje Bog, ni džamiju, ni crku, ni sinagogu. To znači biti musliman. To su vrijednosti koje učim svoju djecu, a ona će ih prenijeti na svoju djecu. Dragi prijatelji, zgrožen sam i žalostan zbog napada koji su se poduzeli protiv kršćanskih i drugih zajednica. To je zločin protiv čovječnosti, zločin protiv islama. Arapski kršćani su integralni dio prošlosti naše regije, integralni su dio naše sadašnjosti i budućnosti. Jordan je muslimanska zemlja sa duboko ukorijenjenom kršćanskom zajednicom. Zajedno mi činimo nepodjeljivo društvo, mi smo prijatelji i partneri u izgradnji naše zemlje. Muslimani u svijetu imaju vrlo važnu ulogu u globalnom razumijevanju. Naša vjera, upravo kao i vaša, propovjeda milosrđe, mir i toleranciju. Izaziva kao i vaša ljudski dignitet svake osobe, muškarca, žene, susjeda i stranca. Ovi odmetnici islama koji ne priznaju ove istine su malobrojni pred oceanom vjernika Govorimo o 1,6 milijardi muslimana u cijelom svijetu. Nažalost, zbog ovih terorista su upravo muslimani postali najveća meta. Mi nećemo dozvoliti da nam oduzmu našu vjeru. My friends. Dragi prijatelji, druga stvar o kojoj želim govoriti jest globalni sklad u znaku međunarodnog sustava koji će poštovati sve ljude. I iznova čujem pitanje zašto svijet ne štiti palestinska prava. Mirovni proces je zastao. I sada ću vam reći kakva je situacija u stvarnosti. Gradi se sve više izraelskih naselja i nema poštovanja za palestince. To šalje vrlo opasnu poruku. Nagriza povjerenje u međunarodno pravo i međunarodnu zajednicu. Prijeti stupu svjetskog mira, a to je da se sukobi moraju riješiti koristeći politički dijalog, a ne snagom, a ne nasiljem. I to je dalo ovim ekstremistima snažnu privlačnost. Oni iskorištavaju nepravde, i nerješene sukobe kako bi izgradili legitimitet i regrutirali strane borce diljem Europe i svijeta. Vrijeme je da promislimo o budućnosti. O tome kako nerješeni sukobi hrane mržnju, nasilje i užas diljem svijeta. Kako se možemo boriti u ideološkoj bitki. Ukoliko ne doprinesemo mirovnom sporazumu između palestinaca i izraelaca, naše zemlje ujedinjene moraju stvoriti zamah i zadati pravac prema sveobuhvatnom sporazumu. Dame i gospodo, Treća stvar koju moramo poduzeti je stvoriti dublju nadu. Radikalizacija napreduje, bazira se na gospodarskoj nesigurnosti i isključenosti. Kako bismo stvorili dionike u svijetu mira, ljudima je potrebno omogućiti da razviju svoj potencijal i da izgrade dobre živote. Moramo im pomoći kako bismo postali, poslali poruku poštovanja. Europski parlament je priznao važnost stvaranja gospodarskih i društvenih mogućnosti tako što je 2015. godinu im prozvao godinom razvoja. Za Jordan razvoj je prioritet i unatoč svim regionalnim izazovima Zalažemo se kako bismo ispunili potrebe, kako bismo ispunili kvotu radnih mjesta, kako bismo poboljšali kvalitetu života, kako bismo nastavili sa reformama i stvarali njegovali partnerstva kao što je ono s vama. Jordan cijeni našo, naše partnerstvo sa Europskom unijom i zemljama članicama i mi se zalažemo da uz vašu potporu razvijemo ovo partnerstvo nadalje. Jordan također ozbiljno shvaća svoje moralne obaveze prema drugima. Unatoč slabim resursima, Jordanci su otvorili svoje ruke i prihvatili izbjeglice koji su bježali pred nasiljem. Kao što je gospodin predsjednik prije spomenuo, mi smo primili tisuće iračkih kršćana tijekom prošlih godina, uz to primili smo 1,4 milijuna sirijskih izbjeglica, to je 20% našeg stanovništva. To je kao da Francuska ugosti čitavo stanovništvo Belgije. Moja mala zemlja je sada treći najveći svjetski domaćin izbjeglicama i zahvaljujem svima vama koji nam pomažete u ovoj odgovornosti. Dragi prijatelji, vaša potpora šalje poruku ne samo mojem narodu, već svima onima koji žele mir i umirenost. Europa je s vama. Naše regije, naši narodi ne mogu pronaći bolje partnere i susjede, što smo to mi. Povijest, zemljopis i budućnost su ono što nas povezuje. Ne, ne dozvolite da nas itko razvoji, zato što zajedno možemo stvoriti stupove zajedničkog poštovanja koji će podržati zajedničko dobro budućih naraštaja. Hvala vam. den beifall müssen sie schon Vaše visočanstvo morate izdržati ovaj aplauz. Nisam zapravo htio da toliko dugo plješćem, ali imao sam utisak da će ovaj dom još, da bi ovaj dom još i dulje pljeskao, jer već dugo vremena nismo čuli ovako ohrabrujući govor u našem domu. Srdačno vam zahvaljujem. Vi ste uvijek došli i mislim da su kolege i kolegice sa svojim pjeskom izrazili da ste vi, vaše visočanstvo, mnogima među nama, s time što ste rekli o vašoj zemlji, o vašoj regiji, o tome e, što vi osobno mislite, svima ste nama zapravo rekli nešto što i proizlazi iz naših srca. Hvala vam lijepo na vašem govoru.